Dogovorili smo se sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni te koordinatorima političkih klubova o e, broju amandmana na izvještaj Andriju kako zajednička poljoprivredna politika može unaprijediti stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. E, stoga je to glasanje e, odgođeno. Riječ je o vrlo zanimljivoj i e, vrlo važnoj temi. a konferencija koja je uslijedila, e, konferencija koja je uslijedila nakon konferencije iz 1996. koja je održana još u vrijeme Franca Fischlera, će zasigurno doprinijeti našim promišljanjima o stvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima u budućnosti. Ta konferencija prije 20 e, godina bila je ključna za donošenje budućih politika. Zapravo baš je tada i rođen drugi stup. Tada se počelo i razmišljati o e, ruralnom razvoju. Konferencija koja je održana prošlog tjedna, to jest ovog tjedna, 5. i 6. rujna, je eto bila nastavak tog istog procesa, ali nakon 20 godina. Govorilo se o situaciji u ruralnim područjima. Franz Fischler je bio tu, a on je bio i glavni organizator konferencije od prije 20 godina. Stoga smatram da je jako dobro da eh, analiziramo uh, rezultate ovogodišnje konferencije, i siguran sam da će biti e, vrlo korisno ako svi zajedno podijelimo svoje znanje o toj temi. Kao što sam rekao, tamo je bio Franz Fischler, predstavnici komisije, OECD-a, Europske investicijske banke. Na konferenciji je bio i slovački ministar e, poljoprivrede ali dobro, to glasanje odgađamo za 29. rujna i nastavljamo prema dnevnom redu. Imamo prevođenje na sve jezike osim na estonski, malteški, slovački i e, irski. Sljedeća točka je zapravo naša glavna točka. Izvolite. E, moram podsjetiti na poslovnik. Naš odbor često radi vrlo ozbiljno, <laughs> naravno. E, imamo ovdje dokument e, i izvještaj. Um, sve je na poljskom, trebalo se napraviti prijevod na francuski i na engleski kako bismo to mogli proučiti E, trebamo dakle prijevate, prijevode. Kada e, imamo izvještaje, onda svi moraju razumjeti te izvještaje. E, drugo, i danas smo na sjednici Agrea, nemamo mnogo posla, ali govorimo o uzgoju imamo mnogo e, imamo mnogo važnijih tema koje bi e, trebalo ovdje razmotriti. E, mislim da smo mogli nastaviti raditi na katastrofama, o žetvi, mogli smo govoriti o problemima poljoprivrednika. poljoprivrednika to sve treba uzeti u obzir. Ako se samo trebamo dodvoravati javnom mišljenju, e, što je u modi sada, mislim da imamo ozbiljnijih stvari koje bismo trebali e, proučiti. Hvala. Tak, <clears throat> słuszna uvaga, będzie tłumaczenie jeszcze, że dobro ste to primijetili. Dokument će biti e, preveden na francuski. Činjenica da je dokument preveden na poljski nije, e, to nije slučajnost. dokument je predstavljen, to jest pripremljen i na poljskom. Tema je e, tema dokumenta su posljedice s kojima se suočavaju poljoprivrednici u Europskoj uniji vanjska uh, politika Europske unije je itekako bitna, bilo da je riječ o svjetskoj trgovinskoj organizaciji ili o sve to ima učinak na poljoprivrednike. Vrlo često ono što se događa jest da se poljoprivreda zanemaruje i da se prednost daje drugim sektorima. Neke od stvari koje ste spomenuli poput žetve žita ili funkcioniranje tržišta. E, to su teme koje su uvijek prisutne na našem dnevnom redu i siguran sam da će ostati na dnevnom redu i u budućnosti. U ovom trenutku se e, provode studije. Žetva e, žita je nešto što su brojni zastupnici istaknuli kao važnu temu Zatim imamo uvoz žita iz Ukrajine, to je još jedna od tema. Na to ćemo se sve vratiti. Nećemo zanemariti niti mlade poljoprivrednike. Ako želite, slobodno kroz vaše političke klubove i koordinatore e, dajte vaše ideje i prijedloge, pa će koordinatori o tome e, razgovarati. Hvala vam na prijedlogu. A što se tiče Kunića, recimo o Kunićima nismo još do sada nikada razgovarali, a naravno postoji jasna i gospodarska dimenzija, a i dimenzija zaštite dobrobiti životinja. Stoga je naravno posve razumljivo da se i ta tema našla na našem dnevnom redu. I mislim da ne bismo trebali podcjenjivati važnost ovog sektora. i mislim da će nam eh, gospodin Ek predstaviti koliko je ova tema važna. Gospodin Ek nam je eh, predstavio izvješće 21. Eh, lipnja, tada smo imali početnu razmjenu mišljenja na temelju radnog dokumenta, a vjerujem da nam je gospodin Ek sad spreman predstaviti svoj nacrt izvještaja. E, poštovani kolege, e, predstavnici komisije i vijeća predsjedniče. E, predstavljam vam moj izvještaj o minimalnim standardima za uzgoj kunića. Broj točaka u izvještaju je uvijek ograničen ja sam se ograničio na primjeren uzgoj kunića. Imamo mnogo problema u ovom sektoru, imamo socioekonomske aspekte, međutim to neću uzeti u obzir. E, ali uzet ću u obzir vaše dodatne prijedloge. Prije ljetne pauze, prije e, no što sam htio predstaviti radni dokument, Rekao sam da ću imati nekoliko ciljeva. E, glavni cilj radi se da popunimo prazninu u, propisima Europske unije. Tu ne postoje nikakve zaštitne mjere za uzgoj kunića. Drugo, dati sektoru mogućnost da e, imaju proizvodnju koja je orijentirana prema potrošaču kako bi se e, suprotstavili uvozu iz trećih zemalja. E, I imat ćemo i raspravu o komercijalnoj, e, uzgoju kunića. Evropski građani se često obraćaju komisiju i drugim dužnosnicima i traže da se zabrani uzgoj u kavezima. To, po tome se vidi da je to važna tema. E, moj će izvještaj pokazati da e, smo što se tiče ovih ciljeva već na dobrom putu. Dragi kolege i kolegice, e, kad pogledamo tog kunića u, u Europi onda vidimo da se da je taj uzgoj u padu u vidimo stalno pad e, količine uzgoja e, rezultati i e, pokazatelji iz 2016. pokazuju da imamo pad od 4%. Potražnja za mesom kunića će i dalje padati ako se ništa ne dogodi. Osim toga, E, evropski pogoni za uzgoj kunića e, su e, pod velikom prijetnjom uzgoja kunića iz Kine. A kad ne bi bilo izravnih potpora ZPP-a, onda bi oni propali. A ta je potpora mala. To je dovilo do egzistencijalne ugroženosti pogona za uzgoj kunića ako se ništa ne promijeni, onda će taj sektor biti potpuno uništen zbog jeftinog uzgoja iz Kine i drugih zemalja. E, mogu vam reći da e, nikako ne bih htio da ovaj segment bude istisnut od e, kineskih proizvođača jer tamo su metode proizvodnje E, što se tiče e, standarda daleko ispod evropskih e, uvjeta. Uvjeren sam da imamo održive, održiva rješenja za uzgoj kunića. Moramo uzeti u obzir i želje potrošača što se tiče zaštite dobrobiti kunuća. Imamo e, e, statistike i podatke koji pokazuju da 80% e, potrošača žele više standarde zaštite životinja. U uzgoju kunića vidimo mučenje životinja E, e, a to onda utječe i na kvalitetu proizvoda. I stoga sam u izvještaju se fokusirao na zaštitu e, životinja, jer tu može nastupiti strašna situacija. Ako to popravimo, moći će od toga imati koristi i potrošači i proizvođači E, naš status i e, ugled ovisi o tome da li e, slušamo želje proizvođača i potrošača. Mučenje životinja, naročito kunića, je davno prepoznato i sada trebamo djelovati. Sigurno se naš odbor neće protiviti dodatnim zaštitnim mjerama za kuniće E, moramo e, uspostaviti i povratiti našu vjerodostojnost. E, tu imamo situaciju sličnu kod uzgoja kunića i kaveza kao što smo imali kod kvočki oni koji su bili e, protiv zabrane kaveza su rekli da će to ako se zabrane e, kavezi uništiti tu industriju a 2012. smo ih e, zabranili da su političari to uspjeli postići 2012. onda to isto moramo postići i za kuniće. Minimalni e, standardi za uzgoj tovnih kunića je važna tema. Morali smo već davno prije o tome diskutirati. E, smrtnost e, i oboljevanje kunića je veće od oboljevanja i smrtnosti svih drugih domaćih životinja E, također je e, jedan važan problem e, pretjerano korištenje antibiotika u uzgoju kunića. Sada imamo priliku da tome stanemo na kraj. Možemo reći sa sigurnošću da sa sadašnjom metodama uzgoja sa baterijskim kavezima da se time e, ruše svi standardi. To je samo mučenje životinja. Stoga je e, krajnje vrijeme da e, predložimo druge načine uzgoja, to jest otvorene kaveze, više prostora za kuniće. Moramo kunićima dati mogućnost da žive svoj prirodni život dopustite da e, sada u ovoj e, raspravi dođemo do rješenja koje će odobriti i stručnjaci. Sektor e, mora gledati ovaj izvještaj kao šansu. Sa mojim dodatnim amandmanima ću proširiti opsek izvještaja i E, dati e, ili predložiti mjere za potporu sektora u okviru razvoja ruralnih područja i ZPP-a e imamo mogućnosti da Evropska unija da bolju potporu uzgoju i proizvodnji mesa. Moramo na tome poraditi moramo odgovoriti na zahtjeve milijuna zaštitara životinja. moramo uzgajati životinje uz pridržavanje visokih standarda. I na kraju da kažem, imamo članak 13 e, Lisabonskog ugovora koji kaže da moramo udovoljiti e, zahtjevima za dobrobit životinja. I time je sve rečeno. Hvala. Hvala vam. Doćujemo sada naše zastupnika. Gospođa Aguilera, izvolite. Hvala vam gospodine e, predsjedniče. Ja najprije želim zahvaliti gospodinu Eku na pripremi ovog izvještaja. iako se osobno ne slažem u svakom pogledu. No u svakom slučaju mislim da je dobro da se o tome raspravljam. Hvala vam na pripremi ovog izvještaja. Kao što sam rekla, e, neki vaši stavovi se razlikuju od mojih. No smatram da je važno razgovarati o tom sektoru. Riječ je o sektoru e, za koje Europska unija već ima direktivu o dobrobiti životinji, o, dobrobiti životinja, no ta direktiva ne spominje kuniće. Osim kunića postoje drugi sektori koji nisu uključeni u tu e, direktivu. ne direktiva, nego ugovor nas obvezuje da te propise ipak donesemo. I mislim da se u sektoru ipak rade vrlo interesantne stvari. Ja znam što se recimo radi u Španjolskoj. To su recimo kodeksi dobre prakse u kojima se uvode primjerenije prakse, prakse kojima se više poštuje dobrobit životinja. Zatim organizirana je i platforma za e, zaštitu dobrobiti životinja, tu e, sudjeluju predstavnici komisije i predstavnici sektora i tu se također radi e, na poboljšanju uvjeta u kojima se drže životinje i poboljšanju dobrobiti životinja. Tako da neke stvari se ipak rande, a kunići nisu jedina vrsta koja trenutačno nije uključena u tu direktivu. Osim toga postoji još jedan podatak. Uzgoj kunića je drugi najvažniji, no moram vam svima reći da uzgoj kunića predstavlja manje od 1% u ukupnoj e, stočarskoj proizvodnji u Europskoj uniji. Tako to vam govorim kako biste shvatili da je to sektor koji je koji ne dosiže niti 1% ukupne stočarske proizvodnje. Osim toga, sektor se suočava sa e, jednom krizom, to vi isto tako jako dobro znate. kvaliteta i dobrobit životinja mogu biti faktor koji će učiniti razliku. No ono što bih ja voljela jest da se više usredotočimo na e, istraživanje. Rekli ste da je stopa smrtnosti visoka, ali istovremeno e, niste rekli da je to karakteristično za vrstu. Zašto? Zato što to nije dovoljno istraženo, zato što nije dovoljno profitabilno i zato što velike industrije velikim industrijama to nije zanimljivo. Stoga treba ulagati u istraživanje, u e, unapređenje e, vrsta. I ja smatram da bi se na taj način izbjegle određene situacije. Ta se vrsta ne smatra posebno značajnom i zbog toga nema specifične antibiotike, oni se ne razvijaju zato što nisu profitabilni. E, sa svim tim problemima se suočava uzgajivač kunića i sa njima također treba raditi. Ja se slažem sa vašim ciljevima e, da se dakle ostvari veća kvaliteta i bolja zaštita dobrobiti životinja. Ali smatram da ne smijemo kriviti e, uzgajivača koji E, radi na tome da se situacija poboljša kroz kodekse dobre prakse, ali istovremeno smatram da bismo trebali puno više ulagati, e, puno više pomoći ovom sektoru, jer ostali stočarski sektori imaju mnogo više i potencijala, a na kraju krajeva i e, moći i više se pažnje posvećuje istraživanju. Kao što sam rekla, za kuniće ne postoje specifični antibiotici. Ja ću podnijeti amandmane na vaš izvještaj i u tim ću amandmanima istaknuti rad uzgajivača Naravno da se i ja brinem za dobrobit kunića, ali isto tako se brinem za dobrobit naših uzgajivača. A o tome ne govorimo dovoljno. A, ti ljudi se suočavaju sa velikim problemima, baš kao i ostali poljoprivredni sektori. Stoga bismo morali donijeti mjere kojima ćemo im pomoći. Stoga smatram da bismo trebali napraviti jedan koristan izvještaj, da e, pozitivno ocijenimo kodekse dobre prakse i e, da budemo ipak malo nepristraniji. Hvala vam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 u, Francuskoj e, imamo otprilike 350 e, tisuća e, farmi za uzgoj kunića. Sve više i više vidimo da uzgoj svinja i goveda je sve više izazovan i uvjeti se pogoršavaju. U nekim e, sektorima e, imamo promjenu u e, prehrani koji će izbjeći GMO-ove i zrnje. Problem nije samo ograničen na životinje. Gospodin izvjestitelj E, mislim da neke stvari koje ste rekli nisu sasvim razumne. E, e, ukidanjem kaveza dovodite u opasnost tisuće uzgajatelja kunića. dobrobit životinja je vrlo važna, ali ne smijemo zaboraviti ni proizvođače. Ovo je vrlo posebna životinja u uzgoju. Mm, naravno, moramo zadovoljiti zahtjeve i proizvođača i e, potrošača. E, trebamo e, podupirati dobre prakse uzgoja, a ne davati previše ograničenja. mislim da su kunići e, vrlo važni u uzgoju i trebamo podupirati tu proizvodnju. Hvala vama sada gospodin Polčak. Hvala vam gospodine e, predsjedniče. Ja se bavim jednim izvještajem na odboru za regionalni razvoj, tako da nisam mogao prisustvovati početku ove rasprave. Kuniće je do sada Evropska unija uglavnom ignorirala, a ja smatram da je to tema o kojoj bismo trebali razgovarati. Smatram da bismo trebali pronaći rješenje koje će e, odgovarati e, svačim interesima. Ja sam izvjestitelj u Sijeni Pučana za ovaj izvještaj i osim odgovarajućih e, stambenih uvjeta za kuniće iz uzgoja, trebali bismo, razmisliti i o potrošačima koji traže visoko kvalitetno meso kunića, te treba razmisliti i o uzgajivačima kunića. Ja se recimo protivim obvezujućim propisima Europske unije na tu temu. da bi Europska unija donijela zakonodavstvo o nečemu mora imati pravnu osnovu u ugovorima. A kad je riječ o ovoj temi, smatram da u ugovorima nemamo pravnu osnovu. Ne mogu e, pronaći e, ni jedan razlog zašto bi Europska unija trebala donositi zakonodavstvo o zaštiti dobrobiti životinja u ugovorima. Gospodin e, Ek e, spominje e, članak 13 ugovora o Europskoj uniji, no u o funkcioniranju Europske unije. No u tom članku stoji da će Unija i države članice posvetiti punu pažnju zahtjevima za dobrobit životinja. Mislim da to nije pravna osnova za donošenje novog zakonodavstva. Ako želimo da u Europskoj uniji na snazi bude vladavina prava, moramo izbjeći donošenje propisa o ovakvim temama. temama. Isto tako moramo shvatiti da se kunići uzgajaju radi mesa i radi krzna. kunići se uzgajaju upravo radi toga. I smatram da uzgoj kunića ne bismo trebali opteretiti neproporcionalnim e, propisima koji bi samo doveli do toga da se e, kunići uopće prestaju uzgajati. Mislim da nitko od nas ne želi preopteretiti naše uzgojivače kunića administrativnim opterećenjem E, kako oni ne bi prestali proizvoditi e, kuniće i kako onda ne bismo završili na tome da moramo meso kunića uvoziti iz trećih zemalja. Stoga ja cijenim namjeru e, izvjestitelja, ali mislim da koristi pogrešne navode u svom dokumentu. Ako želimo imati ovakvu e, preporuku, smatram da bismo najprije trebali imati e, vrlo detaljnu raspravu koja će se temeljiti na dugoročnom istraživanju i smatram da bismo se trebali voditi činjenicama te ekonomskim i socijalnim e, činjenicama i zbog toga ću podnijeti nekoliko amandmana na taj izvještaj. Hvala vam. Gospodine, shvaćam da ste e, vi izvjestitelji u sjeni i da govorite u ime vašeg kluba. No, e, molim vas ipak da se držite vremena. Sljedeći govornik. Dame i gospodo, e, ovaj izvještaj koji smo čili je e, vrlo potreban u Europskoj uniji. Trebamo ove mjere i provesti. Ovo cijelo područje nije regulirano. Ne razumijem pučane kad kažu da o tome ne treba ovdje govoriti. E, mi smo razgovarali o kavezima pri uzgoju pilića i e, mislim da e, moramo i druge životinje e, i njihov uzgoj štititi potrebnim standardima. Mi očekujemo da uvozi iz trećih zemalja također budu nekako stavljeni pod ovo povećalo jer oni se, tamo se životinje uzgajaju pod daleko lošim uvjetima. E, trebamo postaviti standarde i e, zadobiti povjerenje potrošača. Kad pogledamo e, kakvi su sadašnji uvjeti, kolegice, ne trebamo imati velike znanstvene studije ono kako se uzgaja Kuniću u Europi, on ima prostor od e, jednog e, e, papira veličine A4. To nije prihvatljivo. Studija pokazuje isto tako jasno da imamo problem s antibioticima, nemamo regulirano vrijeme transporta, E, prema tome trebamo amandmane, trebamo e, izvještaj i ovo područje treba uzeti ozbiljno. Ono je za sada neregulirano u smislu onoga e, što su evropski standardi zaštite životinja. Recimo u Austriji je uzgoj u kavezima potpuno zabranjen, Belgija će slijediti taj primjer ta su područja sada nacionalno uređena. E, stoga vas sve molim da radimo na zaštiti životinja, da doradimo ovaj izvještaj i e, dođemo do rezultata koji je u skladu s našim načelima. Bardzo Hvala vam sada, gospodin Agnju. Gospodin Ek je rekao da e, se kvočke više ne uzgajaju u kavezima. Jeste li vi sigurni? Komisija je e, pitala vlade istočno-evropskih zemalja imate li još takav uzgoj? E, rekli su ne, ali nisam baš siguran. Još uvijek moram pronaći proizvođače takvih e, kaveza koji su nešto prodali u istočnu Europu. E, a sada, evo, nova inicijativa o zaštiti kunića. Netko je rekao da članak 13 ne e, daje Europskoj uniji ovlasti da donosi zakonodavstvo u tom području. A pitam se što je sada sljedeće, nojevi, lame i tako dalje. Postoji li nešto oko čega Europska unija neće e, donositi zakone? A u mojoj zemlji već imamo propise o uzgoju e, kunića i ne želimo još dodatne propise iz Europske unije. Evo gospodine predsjedniče, malo sam vam vremena uštedio, zahvalite mi. Hvala vam puno. Hvala, sada gospođa Hazenkamp. Hvala lijepa. E, željela bih zahvaliti e, gospodinu Eku na izvještaju uzgoj kunića je sektor e, koji, kojem trebamo obratiti našu pažnju. E, e, tu imamo nekoliko nesporazuma među nama. Prvo da je to mali sektor koji ne treba propise i da bi to otežalo, da bi zakonodavstvo otežalo E, situaciju za proizvođače e, kunića. E, gospodin Timmermans je jako za smanjenje propisa. Drugi nesporazum i zabuna je da imamo druge važnije sektore koje trebamo regulirati. Mislim da postoje mnogi sektori, uključujući i ovaj, gdje moramo djelovati. E, uzgoj kunića. Uzgoj kunića je sektor koji je zaista značajan e, po Lisabonskom ugovoru znamo da su životinje čuvstvena bića, da imaju osjećaje. E, da li, se to, da li se radi o e, ljubimcu ili domaćoj životinji, tu činjenicu treba poštivati. Nije točno da se sektor može sam regulirati uzgoj kunića je vrlo dobar primjer e, gdje su stvari pošle krivim putem. E, kunići su socijalna bića, a ipak se drže u kavezima, ne mogu se kretati, slobodno kretati i zbog toga pozdravljam ovaj izvještaj i nadam se da će e, kolege dobro razmišljati, razmisliti o reguliranju područja. Hvala lijepa. hvala predsjedniče. E, zahvaljujem gospodinu Eku što nam je dozvolio ovdje raspravu. O, o, ono što je rečeno na početku E, ekonomija uzgoja kunića je važna za e, nekoliko zemalja u Europi i stoga je važno da raspravimo o, to pitanje. I izvještaj se e, previše koncentrira na nekoliko aspekata uzgoja. On je aproksimativan E, rečeno je nekoliko stvari koje možda i ne, nisu točne. E, e, recimo, pitanje kaveza je kontroverzno. Podsjećam vas ovdje da smo 2005. imali izvještaj o kavezima govorili su se o sanitarnim uvjetima i dobrobiti e, životinja. E, to je e, tema o kojoj trebamo raspravljati. Parkovi nisu jedino rješenje za uzgoj. Treba ovdje reći E, analiza je daleko od onoga što se zaista događa u uzgoju kunića. I na kraju mi se čini e, da e, mi ovdje raspravljamo o, pitanju o kojem ne znamo dovoljno. Trebamo pratiti uzgajivače kunića i gledati i na njihove ekonomske interese moramo se e, ovdje osloniti na znanstvene dokaze. Hvala. Gospodin Donta ima riječ. Hvala lijepa. E, e, kao što su i drugi govornici već rekli, naročito gospodin Andreje, je uzgoj kunića je važan za nekoliko zemalja u Južnoj Europi. E, to je tradicija u mnogim regijama. E, pažljivo sam e, proučio izvještaj gospodina Eka. Nisam sasvim siguran da li je taj izvještaj sastavljan na osnovi mišljenja sektora. Eh, mislim da se eh, je on sastavljen na osnovi samo jedne perspektive, jednog mišljenja. Eh, naravno, kunići su socijalna bića. Oni se često uh, bore međusobno i tako mogu uh, ozlijediti jedni druge. To treba popraviti, ali mm, mislim da to, uh, da su mjere već poduzete na odnos, na osnovi iskustava. Moramo uzeti u obzir i koristi znanstvenog istraživanja Mislim da bi ovaj izvještaj morao biti malo realističniji. E, ovaj izvještaj stvarno treba e, popratiti amandmanima e, parlament i komisija se moraju pozabaviti ovime. To je jedno važno pitanje, to je i pitanje javnog zdravlja pitanje kvalitete mesa. E, imamo problem antibiotika koji se daju kunićima. E, to ima vrlo e, loše posljedice kao što znamo. Moramo paziti i na dobrobit životinja mm, sjećam se kako smo donijeli propise za uzgoj kokoši u kavezima trebamo biti jasni u svemu teme. Moramo se koncentrirati na dobrobit životinja. E, treće pitanje e, koje je već postavljeno, to je ekonomski sektor. Mnogi ljudi žive od toga e, i moramo stvoriti uvjete kako bi ti proizvođači mogli od toga i živjeti, kako oni ne bi propali. Hvala. Gospodin Kaputo. Si, eh, grazie. Hvala vam. Ja najprije želim zahvaliti kolegi Eku na ovom izvještaju. Ja također smatram da o ovoj temi treba razgovarati i da moramo nešto učiniti. Naravno, ne želim sada ponavljati e, ono što su već rekli ostali kolege. Moramo paziti na zaštitu dobrobiti životinja, unaprijediti njihovo zdravlje, ali istovremeno paziti i na interese e, subjekata koji su uključeni u taj sektor. No, mislim da moramo regulirati ovaj e, aspekt zato što potrošači žele znati u kakvim se uvjetima životinje drže i uzgajaju. Još jedan aspekt koji se ne spominje u izvješću e, je označavanje. Mislim da bismo trebali razmisliti i o navođenju porijekla e, uzgoja hrane, to jest mesa u ovom slučaju, a ne samo navođenja klaonice, zato što ćemo na taj način izbjeći da e, se na našem tržištu ne pojavi meso iz trećih zemalja. Što se tiče samog uzgoja, slažem se sa kolegom Andrijom, no smatram da bismo također morali olakšati nove oblike uzgoja, u kojima će se ograničiti e, korištenje antibiotika koje naravno štete ne samo životinjama već i ljudima. Gospodin Miller. A, gospođa Miller. Hvala lijepa. Govorim u ime izvjestitelja u sjeni gospodina Rodija. E, važno je da imamo minimalne standarde e, za uzgoj kunića. I stoga međutim moramo se oduprijeti i konkurenciji iz Kine. E, trebamo ukloniti loše prakse u uzgoju kunića. E, to je učinio već niz zemalja članica. E, moramo održati visoke standarde uzgoja domaćih životinja zatvaranje rupa koje e, još postoje e, u zakonodavstvu je, su, je važno. E, svi bi ovdje htjeli usko surađivati sa izvjestiteljem kako bismo komisiji dali dobru poruku, ali isto tako i poruku sektoru. moramo paziti i na minimalne standarde, a i na napredak ovog sektora. Evo i ja sam vam e, uštedila vrijeme. Hvala lijepa na tome. Hvala, vrlo ste ljubazni, gospođa Nojđa. Ja bih poduprla pismo gospodina Eka e, u ime gospođe Karin Battenberg koja nije ovdje bih htjela reći da gospodin Ek pokazuje na jedan prvi kut u uzgoju u Europi. Rade se o, o minimalnim standardima koji moraju biti obavezni. E, to sadrži ovaj izvještaj i mislim da je to zaista potrebno to od nas očekuju i naši birači i e, potrošači. Ovdje, e, ovdje govorimo o e, mesu, o, o koži, o, i drugim stvarima, ali mi ovdje govorimo o živim bi, bićima. Prije no što se te životinje zakolju, one su živa bića. Danas je već e, napravljena usporedba sa uzgojem u e, kavezima e, pilića i kokoši. A rečeno je kad smo željeli zabraniti uzgoj u kavezima kvočki da će to uništiti sektor, međutim to se nije dogodilo, taj sektor i dalje cvate. E, i ja i moja e, kolegica e, dolazimo iz Austrije. U Austriji su već ovi minimalni standardi već nadjeđeni i mnogo su viši. Mi smo zabranili kaveze od žice koji su bili štetni za životinje i sada imamo opremu ili uvjete za uzgoj koji e, e, omogućuju životinjama slobodan pristup e, vodi i ispaši. Sve te stvari moramo proširiti na cijelu Europsku uniju. Važno je da u Europskoj uniji vladaju isti standardi jer mi smo zajednica vrijednosti i načela. E, e, uzgoj e, kunića, industrija mesa ne razumije da su ti minimalni standardi za njih šansa, šansa da se odupru konkurenciji iz Kine. Moramo jasno označiti naše proizvode i to je šansa onda da pobjedimo jeftini uvoz iz Kine. Imat ćemo još amandmana E, e, e, radi se o dodatnim stvarima, ukidanje stresa kod životinja i tako dalje. I još nešto. To ne stoji na cedulji izvjestiteljice. Industrijski sektori koji misle da su sada pod pritiskom Evropske unije E, koji lobiraju moramo im pokazati da ne želimo kriminalizirati industriju, ne želimo vas istisnuti. E, želimo i da se u Europi i dalje uzgajaju kunići, ali da se oni uzgajaju dostojanstveno. Moramo paziti na dobrobit e, životinja. Uz uživanje ide i čista savjest. Hvala. Gospodin Flanagan ima riječ. Želim prvo gospodinu Štefaneku čestitati na izvješću i koji puta nakon šetanja u e, na kiši e, mogu se zapitati što se događa sa nekim studijama. Što je e, sa studijama o kunićima koji žive u tako malim kavezima? Možda bi se moglo staviti ljude u takav standard e, na tjedan dana pa vidjeti kako će im biti i kako će se ponašati nakon tjedan dana skeptičan sam eh, o projektu eh, Evropske unije eh, i o tome da bi netko iz Irske uopće mogao reći nekome iz Francuske što treba činiti. Da živim u Francuskoj ili da živim u Španjolskoj, ne bih se mogao ne složiti s bilo čim što se ovdje reklo. Čuli smo zapravo jako dobar argument, a to je kad je kolega otišao vidjeti uzgoj, nije mu baš bilo do toga da jede kune nakon e, toga ili Piliće. No, e, evo, e, to je ono o čemu trebamo govoriti, zapravo treba činiti razliku i postići kvalitetu za one koji jedu meso. Gospodin Nikolson. I ja bih gospodinu Eku zahvalio na izvješću i Možda ono nije dovoljno e, široko, možda je e, jednostrano, ali e, doista smatram da se može i poboljšati ovo izvješće. A, ova tema je nešto što bi trebalo možda ostaviti nacionalnim vlastima da to rješavaju na nacionalnoj razini. E, nekoliko je ljudi govorilo o, baterijskom uzgoju e, i kavezima. E, ti kavezi su, namjena i svrha im je proizvodnja jaja, a ne pilećeg mesa. Držimo se činjenica. U Ujedinjenoj kraljevini Imali smo nedavno donesenu, donesena je odluka e, od strane velikih e, supermarketa e, o tome kakvi moraju biti kavezi i supermarketi su rekli da od 2025. uopće neće prodavati jaja iz takvog uzgoja. I dakle, mlada osoba koja e, želi e, nešto saznati o tome e, na internetu, možda, možda zapravo idemo prema prereguliranju ovog pitanja i možda nije tako u svakoj državi članici, možda se ne proizvode kunići tako masovno svuda. Hvala lijepa. A sad ćemo dati riječ komisiji. Je li tu gospođa ili gospodin, gospodin Simonov? Hvala predsjedniče, nastojat ću biti kratak, mnogo je toga rečeno e, što je sasvim ispravno. Ja bih jednostavno htio reći da će komisija pažljivo proučiti e, zaključke e, finalnog izvještaja Razgovarat ćemo o sadržaju, naravno. E, e, komisija se uvijek e, vodi načelima ugovora, to je proporcionalnost i subsidijarnost za ovaj sektor i isto ćemo tako primijeniti ta načela. ono što treba reći jeste da dobrobit životinja na tom je komisija e, imala horizontalni pristup, pristup zasnovan na e, dijalogu, e, znanstvenom istraživanju. Mi nastojimo razviti jednu platformu, to razmatra sada naš povjerenik. Nakon E, sporazum o službenim kontrolama koji je e, postignut ovog ljeta. E, imamo važan članak o dobrobiti životinja. Imat ćemo jedan revetni, referentni centar za dobrobit životinja u Europi. To će se dogoditi za godinu dana nakon formalnog usvajanja uredbe dakle e, platforma za dijalog i e, referentni centar za dobrobit e, životinja. Sve će to biti našem pristupu vrstama koje su važne za našu ekonomiju, a u kojima postoje problemi. Evo, toliko. Hvala vam lijepa. Gospodin Ek sada u svojstvu izvjestitelja. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih e, se osvrnuo na neke argumente koji su ovdje izneseni. Biti ću kratak. U prvom redu, e, gospođa Aguije u, na području uzgoja kunića se vrši istraživanja već 20 godina. E, ja se bavim ovim područjem već 20 godina. E, već e, sam 1997. razgovarao o tome s njemačkom vladom. Pet godina nakon toga e, sam opet razgovarao. Rekli su mi da istražuju to područje i nakon pet godina opet istraživanje. Kako ćemo dugo istraživati? E, e, gospodin Häusling je rekao ne trebamo mnogo istraživanja. Kunić koji ima veliki prostor za kretanje u prirodi, a ako e, ima e, prostor u uzgoju e, veličine papira A4, tu ne trebamo znanstveno istraživanje. To je životinja koje, je loše. Ja ne kriminaliziram sektor. Sektor treba gledati ovaj izvještaj kao šansu da u, na globaliziranom tržištu preživi ne želim da Kinezi preuzmu ovo tržište. Moramo ojačati Europu, moramo slušati potrošače. Moramo imati kvalitetne e, proizvode koji su proizvedeni uz pridržavanje visokih standarda. I nekoliko riječi za gospodina Lazoa. Izvještaj. Dakle, sektor se sama dovela u ovu krizu jer e, e, desetljećima nije ništa poduzimala. E, to je bila stvarna e, greška. Neki proizvođači imaju visoke standarde, ali cijeli je sektor zaista spavao. Gospodin Polčak E, niste bili na početku o, mog izlaganja. Rekao sam da imam na umu interese sektora. A, onako kako je e, on to i e, rekao, da tu nema potrebe za propisima. Zašto bi Europa propisivala nešto za kunuće? Ali to smo radili za druge domaće životinje, za goveda, svinje, za kokoši. E, zašto e, tu zaštitu ne bi uživali i kunići? E, mnogi su se kolege godinama zauzimali za zaštitu domaćih životinja. Ono što je on rekao je zaista tendenciozno. Gospodin Danton rekao je to su životinje koje se međusobno grizu i ozljeđuju kada ove životinje e, žive na tako uskom području. Recimo učinite to sa štakorima, stavite ih tako uski prostor, oni će se međusobno razderati. E, e, te životinje kad postanu agresivne kunići, oni nemaju mogućnost bijega. To, je, to stoji i za druge kaveze ovdje govoriti o stvarnosti, e, staviti veliki znak upitnika, e, tražiti da e, se sve zasniva na stvarnosti. Pogledajte si uzgoj kunića. Kunići se međusobno grizu i ozljeđuju zbog tjesnog prostora. I još nešto. Prije nekoliko mjeseci sam govorio sa gospodinom Andriju Kajtisom on je sam rekao, važno je da u Europskoj uniji popunimo, zatvorimo ove e, rupe. Ne možemo e, e, imati propise za određene vrste uzgoja, a za neke vrste uzgoja nemamo propisa. E, moramo imati propise koji će važiti za sve države članice. U Austriji imamo neke propise u nekim drugim zemljama. E, ali e, ako propisi ne budu jednaki, onda će doći do iskrivljenja ili do loše, lošeg tržišnog natjecanja. Zahvaljujem se i gospođi Miller, ona je rekla da Europa treba zaštitu životinja. Mi smo samo ekonomska zajednica, već smo zajednica vrijednosti. Moramo biti e, uzor za e, svijet a e, u Europi e, je e, došlo do zasićenja politikom zato što politika nije transparentna. Želimo li da dođe do još većeg zasićenja i nezadovoljstva jer ne odgovaramo na želje potrošača. To ne želimo. Moramo se brinuti za jadne kuniće E, evo, ovime sam e, završio. Nadam se da ćemo imati plodnu diskusiju i da ćemo je dalje e, voditi. Veselim se suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Ako možemo nešto učiniti za sektor, za potrošače i za životinje, onda ćemo na kraju imati dobar izvještaj. Nadam se da će komisija na to e, reagirati i e, konačno ispuniti potrebu za djelovanjem. Hvala. Hvala vam lijepa. Čuli smo sad sve koji su se javili za riječ i mislim da su svi rekli nešto u ime ovog sektora i u korist životinja. E, pri, e, amandmani do 15. rujna u podne trebaju biti predani i 29. ćemo studenog usvajati ova izvješća. A sljedeća nam je točka prezentacija interakcije između vanjskog djelovanja i zajedničke poljoprivredne politike. Kao što znate, došlo je do revolucionarnih eh, promjena u ZPP-u Postoje vanjski aspekti koji su blisko povezani s globalizacijama koji imaju učinak na ZPP i situaciju u poljoprivredi. Te također to dovodi do novih izazova. ZPP mora naći načina suprotstaviti se tim izazovima i trenutno se odvijaju e, razgovori, rasprave o bilateralnim sporazumima s Mercosurom, zatim tu je TTIP i interesi poljoprivrede moraju biti zastupljeni na odgovarajući način. Bilo bi idealno da e, izbjegnemo da poljoprivreda zapravo e, bude gubitnica na uštrb drugih sektora. Gospodin Alan Swingback e, iz, sa sveučilišta u Redingu u Ujedinjenoj kraljevini e, sastavio je ovu studiju pa ćemo mu dati riječ. Veselim se čuti što on ima za reći. Hvala. Good Dobro vam jutro, gospođe i gospodo, i hvala predsjedatelju na ovom uvodu i ja ću predstaviti svoje izvješće. Naslov je dosta precizan. Interakcije između vanjskog djelovanja Europske unije i ZPP-a. Dakle, jedna od prvih stvari koje ću pokušati učiniti jeste da objasnim na koji način sam razmišljao. Prvo ću vam reći nešto o sadržaju, to je dosta dugo izvješće, pa se ispričavam, a uglavnom ću najviše e, govoriti o različitim aspektima i e, nalazima, e, a neću ići u puni sažetak izvješća. E, i reći ću također i nešto u zaključku o tome kako bi vanjska, e, vanjsko djelovanje moglo imati učinka na e, poljoprivrednu politiku nakon 2020. Od mene se tražilo da proučim na koji način vanjsko djelovanje Europske unije utječe na ZPP i dakle E, to je pitanje zapravo koherentnosti između e, te dvije stvari i e, osim toga i razvojnih inicijativa koje se odvijaju u drugim zemljama i osim svega navedenoga kako se to odražava na ZPP. Ovaj, ovo izvješće trebalo je saznati kakve su vanjski utjecaji na ZPP. Zajednička poljoprivredna politika u 2016. je e, naravno dosta različita od onoga kako je ona započeta pred puno godina. I e, vrlo često možemo naći poveznice između vanjskih e, utjecaja i promjena koje su se dogodile bez obzira je li to slučajno ili e, namjerno, e, ali moram i e, zapravo ne možemo dokučiti što bi se bilo dogodilo, a da nije bilo tih vanjskih utjecaja. Tu je ukupno 40 godina neke politike koja se provodila i sad se možemo pitati li ona išla u istom smjeru bez vanjskih utjecaja, ali to je sada praktički nemoguće dokučiti. Dakle, raspravljalo se o stupovima 1 i 2 e, ZPP p-a, e, i e, trgovinskim mehanizmima i utjecajem promjene klime. Dakle, ne raspravlja se o e, sanitarnim ili fitosanitarnim e, mjerama nego samo o navedenome. Ovo je dosta dugo izvješće, kao što rekoh, ovo su samo naslovi i poglavlja, samo da e, otprilike vidite o čemu se radi, pa onda možete sami istražiti. U drugom poglavlju, ključni razvoj događaja e, u e, ZPP-u, e, dakle reforme 92. 2003. u ribarstvu i tako dalje. I u trećem poglavlju, to je ključno poglavlje, jer je moj zaključak da je uglavnom kroz vanjske e, pritiske došlo do gata, e, pritiske koji su išli i svjetske trgovinske organizacije i e, pregovore i to se preliva i u druga poglavlja jer ima sa njima veze, ima dakle veze s mnogim ovim drugim poglavljima. Dakle, ključni nalazi ove studije su ti kroz koje ću vas sada e, postupno provesti. I mene je začudilo e, što sam došao do zaključka da je na ZPP više utjecao vanjski pritisak nego što sam ja to bio mogao pretpostaviti na početku. Dakle, e, ZPP kreće iz razdoblja pred četrdesetak godina i E, čini se da je pritisaka izvana bilo jako puno. Dominantna tema u mojim zaključcima e, je e, GAT, dakle opći sporazum o trgovini i tarifama, i pritisci svjetske trgovinske organizacije, urugvajska runda pregovora i Doha su jako utjecali, to je 1992. godina i zatim e, nagodbe e, u rješavanju e, sporazuma, odnosno nekih sporova koje za koje je primjer e, reforma u proizvodnji e, šećera 2006. E, godina je ključna. I osim toga tu su i druge odredbe gata osobito gata koje su utjecale na našu trgovinsku poziciju spram ostatka svijeta, recimo 24. članak gata. Ako pogledamo kako se razvijao ZPP, često razmišljamo o urugvajskoj rundi eh, iz 86. Eh, odnosno 82. ali GAT na ZPP eh, utječe već i prije toga na Europsku zajednicu, kakva je tad bila, zatim pojedine tarifna ograničenja eh, u Dilon rundi i problem eh, substituta za žitarice i eh, biljne bjelančevine kao i škrobne proizvode, odnosno pritisak za proizvodnju jeftinijih takvih proizvoda i vrlo je teško bilo upravo zbog gata uvesti pravu ravnotežu u e, ZPP. Osim svega ovoga, ograničeno je i korištenje e, refundiranja za e, izvoz, pogotovo recimo u slučaju izvoza junetine u azijske države. I čini mi se da E, više e, e, svjetska trgovinska organizacija nije ta koja diktira reforme koje se unose u ZPP. Dakle, to je promjena. Što se tiče proširenja, proširenja su također dovela do promjene E, i e, unatoč e, zajedničkoj stečevini i uvedenim zakonima iz 1973 imamo recimo uvođenje koncepcije manje povlaštenih područja, zatim pitanje pamuka te ruralnog razvoja i o tome se govorilo i na COP konferenciji ovaj, e, ove e, godine. Zatim tu je i e, proširenje iz 96. godine koje je također utjecalo, a proširenje na srednju i istočnu Europu komisiju je ponukalo kako bi se moglo možda na manje birokratski način podržati e, u smislu prihoda e, farmere i to je bila podloga za reformu e, iz 2003. godine. A vjerujem da će i Brexit ostaviti traga na ZPP-u, o tome ću komentirati kasnije. Jedna od većih obveza koje Evropska unija ima je davanje e, preferentnog statusa e, nekim e, prekomorskim teritorijima, a to je pogotovo utjecalo na oblikovanje ZPP-a u pogledu šećera, banana i drugih proizvoda, a VTO pokušava učiniti život lakšim i boljim za najsiromašnije države svijeta. E, I kroz inicijativu recimo poput one sve osim oružja. Ukupno gledano, e, koncesije e, za hranu za mediteranske države nisu bile tako velikodušne proizvođači na jugu sredozemlja koji proizvode e, rajčicu, maslinovo ulje, vino i tako dalje e, su i dalje bili ostali problematični i to ostaje sporno područje. I e, također utječe na razvoj politike. U izvješću koje sam izradio pred nekoliko E, tjedana, to je bilo prije nedavnog razvoja događaja u Turskoj. Ja sam naveo da mi je e, vrlo malo vjerojatno da Turska pristupi u doglednoj budućnosti, ali to e, proširenje i pro, e, pro, proširenje trgovačkih ustupaka e, na Tursku bi svakako dovelo do daljnjih e, razvoja i problema u poljoprivrednom sektoru. Europska unija koristi i susjedske politike i na svojem istočnom kraju i daje podršku državama na istoku Europe i e, to je svakako e, utjecalo i na to kako je Evropska unija podržala Ukrajinu u njenom sukobu s Rusijom, e, a što je opet imalo osobit utjecaj na poljoprivredu i budući, jer recimo može se dogoditi i za slučaj da se evropska poljoprivreda oslanja u velikoj mjeri na izvoz, da teška tržišta, gašenje tih tržišta dovodi do problema. Evropska unija, ali i puno drugih država širom svijeta e, pokušavaju sada ispregovarati nove sporazume o slobodnoj trgovini i to dosta sveobuhvatne. E, recimo, na primjer, s Koreom, e, zatim jedan ima, koji je zaključen, jedan koji se pregovara s Kanadom, ali nije ratificiran, E, zatim s Mercosurom, e, tu je i TTIP e, sa Sjedinjenim državama. I što se tiče poljoprivrede, svi ove, sve ove nove stvari sadrže i šanse i ugroze ili prijetnje za evropske poljoprivrednike. Postoji mogućnost uvoza proizvoda koji mogu doći e, dakle e, na neka tržišta, tržišta koja su visoko zaštićena poput jampanskog i južnokorejskog, ali e, tu su tržišta i poput australskog što bi bilo možda dobro za kvalitetne proizvode ako bi lakše ulazili na to tržište. Osim toga mi i s vrlo konkurentnim poljoprivrednim e, državama e, pregovaramo e, o sporazumima o slobodnoj trgovini poput Brazila, Australije i tako dalje i kumulativni afekt, efekt svega ovo mogao bi dovesti do snižavanja cijena na europskom tržištu. Razmotrimo li individualno sporazume o slobodnoj e, trgovini. Imamo recimo, na primjer, tarifne kvote za junetinu, što ne bi možda dovelo do prevelik je neravnoteže na tržištu ili poremećaj, što možda jeste točno, ali neki od tih sporazuma mogli bi e, u e, recimo slučaju da zaključite sa svakom državom e, na svijetu jedan takav sporazum o slobodnoj trgovini dovesti i do većih poremeća, ali koliko znam, u rujnu će komisija dati izvješće o mogućim učincima. Ako se sad osvrnemo drugdje, a ne samo na trgovinu, e, najzadnja reforma cpp e, ZPP-a je provedena 2013 godine e, uz ozelenjujuću komponentu koja ukazuje na potrebu za smanjenjem emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi, a mjere koje su e, zadane bi mogle nešto učiniti i na e, dobar način, odnosno smanjiti troškove, a vjerujem da ćemo za koju godinu imati i izvješće o tome jesu li te politike bile učinkovite. No, ako e, se svijet e, odluči i e, doista zadovolji one težnje koje su iskazane na e, Pariškoj konferenciji, to vjerujem će biti nešto što će treba dobro proučiti nakon 2020. odnosno u smislu ZPP-a nakon 2020. E, dakle, e, vjerujemo da će e, biti još pritisaka u narednim godinama i međutim VTO više nije glavni čimbenik. Ozelenjivanje ostaje bitno i možda bi se moglo i E, hrabrije ići u zaštitu okoliša i scheme e, zaštite e, okoliša još uvijek to nije išlo u onaj zeleni okvir i ostavljeno je dosta prostora i mislim da neće da, da neće biti previše izazova u poravnanju sporova ili rješavanju sporova u budućnosti, ali mislim da će trebati revidirati e, pravila o e, ozelenjivanju. A još konačno želim komentirati nešto o Brexitu nešto čemu doista se nisam veselio, ali moramo uh, se sad nositi s time i kako će to utjecati na ZPP nakon 2020. Ovisit će o trgovinskim aranžmanima o kojima ćemo se dogovoriti uh, i uh, nadam se da oni neće dovesti do većeg poremećaja e, u, tijeku, u tijekovima e, proizvoda, poljoprivrednih proizvoda. Ovo je bilo moje izvješće, zahvaljujem predsjedatelju koji e, mi je dao vrijeme za prezentaciju. Hvala lijepa. A sada da čujemo naše zastupnike, da čujemo komentare ili pitanja. Gospodine Flanagan, vi ste prvi, izvolite. Hvala vam na ovom izlaganju. Vrlo je zanimljivo, baš kao i uvijek. Morat ću ga još jednom pročitati kako bih se bolje upoznao sa detaljima. Kad je riječ o vanjskim silama i pritiscima, poljoprivrednici u Europskoj uniji, spomenuli ste i uzgajivače goveda u Irskoj, njima je situacija malo olakšana kada je Phil Hogan rekao da govedina više nije na jelovniku. Nažalost, prošli tjedan smo čuli e, e, odgovor Marijan Harkin iz Mercosura. Ona je postavila pitanje hoće li e, govedina biti dodana u te nove sporazume s Merkosurom i u principu je vrlo nerealno očekivati da će Mercosur zaključiti sporazum sa Europskom unijom ako se ne olakša ulazak njihove govedine na e, tržište Europske unije. To je vanjski pritisak i zanima me vaše mišljenje o tome i htio bih također čuti mišljenje komisije zato što u poljoprivrednici, to jest uzgajivači kojima je neki dan laknulo, danas očito više nije tako. Hvala vama sada gospodin Agnju. Gospodin Flanagan je upravo istaknuo jednu vrlo važnu činjenicu. Komisija je stvarno rekla da e, govedina više nije e, na, popisu, a britanski stočari su se i bojali Merkosura, a britanska vlada nije mogla ništa o tome učiniti a sada izgleda da se na tome ponovno radi. Ono što je mene pogodilo kad je riječ o um, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i vanjskom djelovanju Europske unije jest nevjerojatan problem e, koji je stvorio ruski embargo na poljoprivredu u istočnoevropskim zemljama te kako se to osjetilo i u drugim zemljama, uključujući i u mojoj zemlji. Bio sam u Irskoj prošli tjedan, e, no nadao sam se da ću vidjeti gospodina Flanagana, no vjerujem da nije otišao tamo zato što nije želio susresti se sa Philom Hoganom. E, naravno, ja sam dao nekoliko politički nekorektnih komentara. Eh, mislim da me neko čak i izvrijeđao kasnije, no kasnije su mi neki ipak prišli i rukovali se sa mnom zato što shvaćaju u kakvu će se e, u kakvu ćemo situaciju dovesti naše poljoprivrednike kada im se kaže mm, da od e, da moraju nastojati promijeniti klimu i vremenske uvjete kroz uzgoj svojih krava. E, razgovarao sam i s jednim mladim poljoprivrednikom iz Slovenije i on je rekao da njegovi sunarodnjaci kupuju zemlju u Srbiji, Srbija e, nije u Europskoj uniji zato što Rusija ne primjenjuje sankcije na e, proizvode iz Srbije. Eto, kako se ljudi snalaze. Stoga je moja poruka Europskoj službi za vanjsko djelovanje, stvarate jako puno problema, a ne dajete nikakvo rješenje. Hvala sada gospođa Aguilera. <clears throat> Hvala vam na ovom izvještaju zato što mm, smatram da je dobro da analiziramo e, kakav utjecaj e, evropska vanjska politika ima na ZPP. Nemamo puno vremena, stoga bih istaknula tek nekoliko stvari. Vi ste rekli da se nude šanse, naravno što se tiče kvalitete, E, osigurava se ulazak na tržište prema sličnim e, standardima, može također ponuditi e, mogućnosti novim proizvodima. No, istovremeno ona predstavlja i nesumnjivu prijetnju. No rekli ste da kada se sklapaju sporazumi sa zemljama koje imaju slične standarde kao i mi, i cijene slične kao i mi, onda dolazi do veće konkurentnosti, na dobitku su potrošači. E, potrošači su zapravo na dobitku kada cijene padaju. Ja se ne slažem sa vama u ovom, zato što ja smatram da ako na početku uvedete takav oblik natjecanja, doći će do pada cijena poljoprivrednih proizvoda na početku, ali dugoročno e, to neće značiti pad cijena za e, potrošače, već probleme za e, sektor proizvodnje. Stoga reći da natjecanje koje se uvodi sporazumima i pad cijena koji dolazi sa njima da je to nešto dobro za potrošače, to je dobro samo na početku, a u principu se stvara samo stvaraju se veliki problemi našim proizvođačima i našim standardima. Mi imamo vrlo visoke standarde kvalitete e, zato što europski građani to traže. Problem je što u tim sporazumima nema uzajamnosti. A kada nema uzajamnosti u propisima i u pravilima, a sklopimo trgovinski sporazum, što se onda događa? Oslabljuje se europski poljoprivrednik, naša e, poljoprivredno prehrambena industrija. Naši su standardi visoki i e, moraju ih se držati i jedni i drugi, a situacija nije takva. I na kraju potrošači konzumiraju proizvode iz drugih e, zemalja, na primjer rajčicu iz Maroka. I to je sve definirano u trgovinskom sporazumu. Ja sam spomenula samo taj, ali takvih proizvoda ima još. Stoga, slažem se sa vama da ne znamo kakvu će, kakav će učinak imati mjera ozelenjivanja. Činjenica je da je birokracija komplicirana, treba je unaprijediti i poboljšati. Ja se nadam da će povjerenik uspjeti u svojim namjerama sa pojednostavljenjem, Eh, valja inzistirati na ekološkim mjerama, nema sumnje, ali nisam sigurna da sa ovim sadašnjim mjerama ozelenjivanja idemo u tom smjeru. Hvala vam. Hvala vam. Drago mi je da sam poslušao ovo eh, izlaganje i da sam čuo ovoliko informacija o svemu što se događa u Europskoj uniji oko ZPP-a. Imam dva pitanja za profesora Swimbanka. Otvaranje tržišta Europske unije proizvodima iz trećih zemalja je se ne može zaustaviti, taj će se proces nastaviti i to na temelju raznoraznih sporazuma. Ti se e, sporazumi uglavnom e, sklapaju sa zemljama koje ne poštuju okolišne propise ili standarde zaštite dobrobiti životinja koji su na snazi u Europskoj uniji e, sa zemljama koje ne mare za klimatske promjene. To znači da su u tim zemljama troškovi proizvodnje niži. Što bi gospodin profesor rekao o tome e, kakve bi obrambene mehanizme Evropska unija mogla donijeti e, ne bi li se zaštitila od te opasnosti. A što se tiče Brexita, te ideje da će Brexit imati manji utjecaj od ruskih sankcija. Ruske sankcije su nas već e, koštale dvije milijarde eura koje je pružena poljoprivrednicima kao potpora. Htio bih čuti malo više od vas o posljedicama e, Brexita. Gospodin Mislim da ovdje moramo govoriti i o drugim e, pregovorima i rezultatima pregovora o tome. E, čujemo različite stvari, recimo o ttip Neki kažu da je on otkazan. E, povijesno gledano e, je razvoj drugog stupa je bio odlučujući korak koji je bio dobar za modernizaciju ZPP-a na što ćemo se koncentrirati sada na prvi stup ili na drugi stup, izravna plaćanja ili na plaćanje iz drugog stupa. E, rekli ste e, da je e, slobodna trgovina dobra za potrošača, od toga profitiramo sporazum sa Australijom, međutim ima još mnogo pitanja da li su dugoročno dobro da e, u liberaliziranoj trgovini e, mijenjamo svoje strukture e, ili u sporazumu sa SAD, to će za poljoprivredu biti vrlo teško. Ne znam da li tu moramo, jesmo li time prodali europsku poljoprivredu ne znam da li možemo konkurirati e, američkim strukturama u poljoprivredi. Mm. Ako želimo zaštititi e, europsku poljoprivredu e, i u smislu potrošača, onda moramo imati dobru zaštitu koju ćemo i održavati. Mm, e, količina mlijeka, količina mesa, e, e, sada tražimo da i drugi otvore svoja tržišta. Mm, ne pitam se stoga, ova agresivna izvozna politika, hoće li to doprinijeti rješenju poljoprivredne krize? E, moramo imati zaštitu, ali to moramo tražiti od drugih. Doha je mrtva, e, nema međunarodni razlog zašto ne bismo i mi štitili e, naše tržište, jer imamo posebnu poljoprivredu sa posebnim proizvodima. I stoga je pitanje kako ići dalje E, sa e, učinkom e, Pariškog sporazuma na poljoprivredu. Mislim da sa ovim ozelenjavanjem da tu nećemo puno postići, zato su potrebne sasvim drugačije mjere. Pani poseł Rodriguez, Hvala vam sada gospođa Rodriguez. Hvala Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam Imakulada e, Rodriguez i nisam članica ovog odbora, već odbora za međunarodnu trgovinu, ali svejedno sam došla vas poslušati i čestitam vam na e, ovoj studiji. Jako je važno da o ovome razgovaramo i da o tome razgovaramo zajedno. Želim također zahvaliti autoru studije, mm, na pripremi studije te na izlaganju studije. Ja bih htjela postaviti jedno općenito pitanje voljela bih čuti e, i ako se predsjednik slaže, htjela bih čuti i mišljenje komisije. Na koji način se u Agriju gleda na e, trgovinsku politiku Europske unije kad je riječ o otvaranju prema drugim tržištima, prema reguliranju e, drugih propisa poput recimo fitosanitarnih koje su ključne za poljoprivredni sektor. I mislim da ovdje nešto nedostaje, a to je e, sinergija sa mm, politikom razvoja. Jer kada europski poljoprivredni sektor Ja smatram da se naš sektor mora natjecati, ali prema jednakim pravilima, ali ne smijemo zaboraviti kada se e, vodi trgovinska politika sa trećim zemljama, to su uglavnom nerazvijene zemlje, to je vrlo usko povezano sa pomoći za razvoj tim zemljama. I tim se zemljama želi pomoći da svoje proizvode e, prodaju to proizvode u kojima su specijalizirani, dakle da se njihovo gospodarstvo diversificira. Stoga me zanima e, od vas čuti na koji način se, to, e, se na to gleda. A pitanje za predstavnike komisije. Voljela bih čuti vaše mišljenje o jednoj temi koju je postavila i gospođa Aguilera. Ona je spomenula jedan konkretan primjer, takvih primjera ima mnogo više. Dakle, što u slučaju kada se dozvoljava ulazak proizvoda u Europsku uniju i to proizvoda koji nisu podvrgnuti kontrolama i standardima kvalitete koje mi imamo. Ali tu postoji još jedan dodatni problem, a to je da u Europsku uniju u naše luke ili preko naših granica prelaze proizvodi e, za koje ne vrijedi E, usklađivanje fiskalnih politike, politika i to se ne kontrolira na granicama i ti proizvodi ne bivaju podvrgnuti našim kontrolama. To je problem kojeg bi komisija trebala riješiti jer smatram da bismo trebali imati usklađenu politiku dakle i zahtjeva i odgovarajućih e, i osigurati odgovarajuća sredstva kako bi se ti proizvodi mogli kontrolirati. E, odgovor koji sam ja uvijek dobivala jest da to nije potrebno. Smatrate li doista da to nije potrebno? Zar smatrate da svi proizvodi koji ulaze u Europsku uniju ne moraju ispunjavati iste uvjete koje mi tražimo od naših e, poljoprivrednika. Mislim da se naše poljoprivrednike na taj način dovodi u nepovoljan e, položaj, a da ne govorimo o tome da se snižavaju standardi e, i kvaliteta, a na to naravno neće dobro gledati naši građani. Hvala vam. Hvala vam. dobrodošla na sastanak, hvala vam što ste ovdje i što ste se javili za riječ. Uvijek nam je drago kada se zastupnici iz drugih odbora zainteresiraju za poljoprivredu, bilo da je riječ e, iz odbora za međunarodnu trgovinu, odbora za razvoj i tako dalje. Zato što nam je ponekad žao zbog toga na koji način ostali odbori raspravljaju o nekim temama koje se i nas dotiču. E, nakon toga uslijede zastoji i neslaganja. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, e, vrlo često nam je rečeno to se vas ne tiče, pustite nas da to odradimo. Naravno, nama je jasno vi, da, imate, e, da vi imate vodeću ulogu, da ste nadležni u, e, odbor i da imate ulogu koordinatora, ali smatramo da se i naše mišljenje mora čuti. Imali smo slučajeve kada mm, se odbori međusobno nisu mogli dogovoriti, a sada smo odlučili e, pristupiti ovom problemu na ovaj način i naše smo stavove predstavili drugim odborima no svakako pozdravljam činjenicu da ste ovdje, svakako potaknite kolege da e, slijede vaš primjer, pogotovo kolege iz odbora za međunarodnu trgovinu, zato što neki od naših e, članova sjede i u odboru za zaštitu okoliša, zato što naravno interesi su nam zajednički. Ali dakle, ta suradnja bi bila itekako kako e, korisna zato što smatram da se ovim temima, temama mora razgovarati u više od jednog e, odbora i nije da sad tu oduzimamo teren jedni drugima. Mislim e, da je to važno reći. A sada ćemo čuti našeg izvjestitelja. Tema njezina izvještaja se e, promijenila. I to nam je sad objasnio gospodin Svirber. E, smatram da ovo pitanje je ključno za budućnost evropske poljoprivrede. Radi se o tome što brine mnoge poljoprivrednike E, drago mi je e, što smo čuli ovu prezentaciju. Vidjeli, e, pokazali ste utjecaj vanjskog djelovanja na poljoprivredu. To može biti pozitivno, međutim tu postoje i štetne posljedice. Neke odluke koje se donose u nekim sporazumima o kojima raspravljamo. E, e, gospođa Aguilera je, je e, spomenula rajčicu iz Maroka. Imamo mnogo proizvođača francuskih, španjolskih i talijanskih koji su izloženi toj konkurenciji. Posljedice nemaju isti učinak tu se radi e, o načelima. Imamo ovaj rizik za goveđe meso e, sa Mercosurom e, kroz i TTIP. Sada je vrijeme da se malo zaustavimo i razmislimo o stvarima. Rekli ste, predsjedniče, da moramo gledati na tu temu iz drugačijeg kuta. To je vrlo važno jer e, ovo izlaganje e, je pokazalo e, da će se cijene sniziti na poljoprivrednom tržištu. I, stoga vidimo u posljednjih nekoliko godina kao rezultat ruskog embarga vidimo koliko su štetu pretrpeli poljoprivrednici vanjska politika mora biti u službi e, poljoprivrednika. E, cijene su, e, moraju biti također u fokusu poljoprivredne politike. Gospodin Des ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče i hvala stručnjaku na izlaganju veza vanjska politika, poljoprivredna politika, niste li mišljenje da e, cijela ova tema sa bojkotom Rusije e, nije vjerodostojna? E, surađujemo sa Rusima u, svemirskom istraživanju, tu se Rusija ne bojkotira, tu surađuju Amerikanci i Rusi. A, naša poljoprivreda trpi od vanjske politike. bilo bi nam jako drago da se taj bojkot završi. Govorili ste o, Doha Doharundi i e, STO-u. Ne bi li bilo bolje da oživamo, oživimo e, Dohu, a e, da ne ulazimo u druge pregovore. Imamo i e, ugovor sa svjetskom trgovinskom e, organizacijom. Imamo Mercosur, TTIP i sve druge sporazume, a žao mi je što se Doha ne nastavlja. Govorili ste o E, sporazumima o slobodnoj e, trgovini. E, tu treba biti oprezan. Goveđe meso, na primjer, u takvim sporazumima moramo imati neka ograničenja. Moramo imati kvantitete, količine koje se uvoze, koje naše tržište može podnijeti. Govorili ste o izuzećima. Pa, e, e, prošlog tjedna sam pročitao jednu studiju iz Bavarske. E, tamo su se mjere pozitivno odrazile. Sada imamo mnogo veće površine koje su i zimi zelene i Također e, imamo i uzgoj u kućama, u dvorištima, na krovovima. E, e, mjere će biti još učinkovitije kad nacionalne vlasti ne bi bile toliko birokratske. E, e, vlade e, tako služeno prenose propise i uredbe da onda poljoprivrednici kažu ne želimo nacionalne propise, želimo propise iz Brisela, oni su jednostavni. Neki se ljudi zalažu dakle da imamo više propisa Europske unije što se tiče standarda, e, zahvaljujem kolegici iz INTE, od, e, bio sam e, nekoliko godina u odboru INTA, to sam vrlo rado radio, nažalost u ovom mandatu nisam ušao u Intu. E, trebamo tražiti da kod bilateralnih sporazuma budu održani i e, sačuvani naši standardi. 2010. E, sam podnio jedan zahtjev sa mnogo potpisa da poljoprivredni uvoz i proizvodi budu samo onda dozvoljeni ako se oni pridržavaju e, naših standarda za zaštitu potrošača. To je bilo 2010. E, e, taj je amandman dobio 534 glasa pri glasovanju. Zahvaljujem na ovom izvještaju, bio je vrlo zanimljiv. Hvala vam sada, gospođa Zahvaljujem našem gostu na e, odličnom izlaganju. E, svi pritisci koji se događaju na Europsku e, uniju i na našu poljoprivrednu politiku rezultat su stvari, kao što ste i, i sami između redova rekli, političkih odluka Europske unije. Stoga bi vanjska politika Europske unije u budućnosti morala biti promišljenija jer većina tih odluka nažalost vrlo negativno utječe na naše poljoprivredne proizvođače. Posebno su osjetljive nove države članice među kojima se nalazi i Republika Hrvatska čije je tržište nestabilno, fragilno, e, pod udarom enormnog uvoza e, ne samo iz trećih zemalja nego i iz e, zapadne Europe. Naravno da je pozitivna želja da se pomogne novim demokracijama u trećim zemljama, no smatram da se to ne bi smjelo raditi na uštrb naših poljoprivrednika. Stoga me zanima koja bi bila vaša preporuka kako bi se smanjio negativan utjecaj vanjske politike na europsku poljoprivrednu politiku e, i isto tako koje bi zaštitne mjere mogli poduzeti pred najezdom e, nelojalne e, konkurencije. Također imam pitanje i za Europsku komisiju jer u države članice Europske unije pa tako i u Hrvatsku uvozi se voće i povrće iz zemalja koje nisu e, države članice Europske unije, a to voće i povrće tretirano je agrokemijskim sredstvima e, čije aktivne tvari nemaju e, odobrenje za korištenje u proizvodnji hrane na području Europske unije. Dakle, da pojednostavimo koriste se pesticidi i herbicidi koji su zabranjeni u Europskoj uniji. Poljoprivrednici i udruge proizvođača voća i povrća u Hrvatskoj smatraju da tako uvezeno voće i povrće osim što može biti opasno za zdravlje potrošača je i jeftinije od onog koje je proizvedeno na području Europske unije, da predstavlja nelojalnu konkurenciju voću i povrću e, koje je proizvedeno sukladno propisima Europske unije i da iz tog razloga je potrebno poduzeti određene mjere. Mene zanima e, koje mjere zaštite u takvim situacijama mogu poduzeti države članice kako bi spriječile uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su tretirani agrokemijskim sredstvima koja nemaju odobrenje e, za upotrebu u Europskoj uniji. Hvala lijepo. Gospodin Bogović. Najlepša hvala za študijo, ki je odlično pripravljena tudi... Eh, eh, hvala na ovoj studiji koja je pripremljena na izvrstan način. Hvala na izlaganju. Vrlo ste nam dobro objasnili kako evropska poljoprivredna politika eh, je usko povezana sa vanjskom politikom i njenim učincima. Tek nedavno smo vidjeli mm, događaj poput, mm, mm, događaj poput e, ukidanja e, mliječnih kvota i ruski embargo. E, takovi događaje imaju velik učinak na poljoprivredu i na Europsku uniju. Poljoprivrednici se na taj način žrtvuju zbog vanjske politike. Mm, e, ovi učinci nisu kratkoročni. E, ruski se poljoprivredni sektor u vremenu prilagođuje, a evropski se poljoprivredni sektor mora značajno promijeniti. To je dugotrajan posao. E, moramo osigurati da evropski poljoprivrednici ne budu pijun u ovoj šahovskoj igri politike. E, ne možemo e, ignorirati te zabrinutosti. E, trgovina ima ogroman utjecaj na poljoprivredu. Gospođa Petir je to već istaknula. Poljoprivreda se značajno razlikuje od zemlje do zemlje. E, imamo e, zemlje sa većim e, dobrima i za njih su trgovinski sporazumi mnogo bolji nego za male poljoprivrednike. Vrlo je važno da osiguramo da se načela ZPP-a održavaju E, količine koje se proizvode moraju se moći i prodati. Poljoprivrednici trebaju imati dobar dohodak, a istovremeno štititi okoliš. Trgovinski sporazumi e, e, moraju uzeti sve te aspekte u obzir. Naročito u ova vremena dolazi nam CETA, znamo za neke učinke e, s kojima ćemo se suočiti, ali postoje i mnoge nepoznanice. E, e, jesmo li prekoračili crvenu liniju, imamo li dovoljnu zaštitu za poljoprivrednike i potrošače? Hvala vama, sada gospodin Castro. Hvala autoru studije, ova je studija stvarno zanimljiva i kao što ste vi sami rekli, a brojni kolege također istaknuli, E, poljoprivredna politika je na neki način žrtva e, vanjsko-političkih odluka Europske unije. Vrlo često se donose odluke koje ne vode računa o e, pojmu uzajamnosti. Na to nas je podsjetila kolegica Aguilera. I hvala i ima na njezinom govoru. No, pitanje koje vam želim postaviti je zapravo upravo suprotno. Vi ste nam govorili o utjecaju negativnih eh, vanjsko-političkih odluka na eh, zajedničku poljoprivrednu politiku. Za ne bismo trebali možda e, malo istaknuti i ulogu koju bi ZPP trebala imati na vanjsku politiku Europske unije? Na primjer, mogla bi biti vrlo interesantna iskustva koje je ZPP imao u Europi sa strukturalnim programima, sa programima liderima, umjesto da svaki puta kada započinjemo suradnju sa zemljama u susjedstvu, zemljama e, iz Sjeverne Afrike, Marokom, Tunisom i tako dalje, svaki puta Europska unija jednostavno otvara granice Europske unije. Vrlo često to čini i, kratkovidno. Mogli bismo baš upravo e, s druge strane biti e, davati nove prijedloge i pokrenuti strukturne programe u tim e, zemljama, pokrenuti projekte od dna prema gore unaprijedili smo već suradnju sa tim zemljama i smatram da bismo stvarno mogli učiniti mnogo više koristeći iskustvo ZPP-a u Europi i poticati e, projekte lokalnog razvoja. Eto, ja bih možda malo to preokrenuo. Na koji način ZPP može pozitivno utjecati na vanjsku politiku Europske unije? I to kroz programe suradnje koji se neće ograničiti samo na e, tržišno natjecanje između proizvoda, već će Europa vrlo ozbiljnije raditi na promicanju e, standarda u tim zemljama. I to upravo zahvaljujući ZPP-u. Hvala vam sada gospodin Nikolson. hvala lijepa, hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, gospodinu Swimbeku i vama e, predsjedatelju mislim da što se tiče svih e, pregovora o trgovini. Bio to TTIP, e, VTO ili bez obzira Mercosur. E, dakle, pitanje je zauzimamo li ofenzivnu ili defenzivnu poziciju. Hoćemo li ići u suradnju ili se odlučujemo za izolacionizam. I moramo u jednom trenutku odlučiti kako dalje. Vi ste spomenuli jeftini uvoz iz drugih država. Ja sam bio, eh, ja sam bio posjeti eh, Brazilu eh, i rečeno nam je tada od strane komisije da brazilska junetina zadovoljava naše standarde. Bili smo tamo sa prethodnim predsjedateljem i zapravo dokazali da to nije bilo točno i komisija je morala odstupiti. Moramo li mi prihvaćati niže standarde, to je pitanje i drago mi je što su ovdje i kolege iz eh, Intea, jer to je zapravo u korijenu problema. Hoćemo li eh, tražiti da standardi budu zadovoljeni ili ćemo samo uvoziti jednostavno prihvaćajući i, stvari e, po, e, koje nisu po standardima za koje e, tražimo da ih zadovolje naši poljoprivrednici. Dakle, mnogi od onih koji u ime Europske unije i u naše ime, u ime svih nas pregovaraju zapravo prihvaćaju takvo stajalište. I mm, gospođa Aguilera je govorila o istom. To je velika, veliki problem i tu se radi o raznim proizvodima, ne samo junetini naravno. Možda slično kao i gospodin e, Kuzmić, smatram da možda nije e, sve točno ono što ste rekli o Brexitu. E, po vašem ponašanju zaključujem da razmišljate isto kao i ja, odnosno žalite što je do toga došlo i zapravo smo izgubili argument demokracija e, se mora obnašati. Međutim, vjerujem da svi se možemo suglasiti, bilo nas 27 ili e, bez obzira koliko da će to dovesti do značajne promjene e, možda biste nam vi mogli reći e, što vi kako vi na to gledate, ali možda će nam recimo Njemačka htjeti da se ispregovaraju neki drugi uvjeti, recimo na 40 godina o trgovini između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Puno je tu sektora uključeno. I e, poljoprivrednici u mojem području rekli su pa to je odlično. E, promjena valute, e, fluktuacija e, stope, već mi 12% prednost dala, ali Međutim, uvoze e, stočnu hranu, porasti će cijena dizela i tako dalje i to će se negdje u studenom e, istopiti. Čujete i po mom govoru da sam iz sjeverne Irske. E, moji susjedi tamo puno izvoze i oni su imali pad cijena između 12 i 15%. Dakle, e, mislim da je jedan dio onoga što će se dogoditi izvan naše kontrole i da ćemo se s tim morati naučiti živjeti. Ako proizvodite, možda možete podnijeti 2 do 3% recimo pada u cijeni ili povećanje cijene, ali 15% vrlo teško. možda možete nešto više o tome reći, možemo i kasnije porazgovarati, možda to nije baš područje vašeg istraživanja i rada, ali molimo vas da nam kažete recimo što vi vidite kako će to utjecati neposredno u naredne dvije godine. Hvala vam komisija. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala i profesoru Svimbenku na jako dobroj prezentaciji i zanimljivom izvješću. Smatram da je ono vrlo informativno, vrlo e, točno, precizno i dobro uravnoteženo. Točno je da vanjsko djelovanje, a tu imamo i trgovinske sporazume, međunarodne sporazume, inicijative e, COP21, da su to vrlo važni e, motori koji utječu na e, oblikovanje politike i evoluciju ZPP-a. Nisam baš uvjeren u poveznicu između VTO-a i rasprava i e, pregovora i reformi e, koje su potaknute i e, unutarnjim čimbenicima. Bilo je rečeno da i već samo jedan sporazum e, može imati velikog utjecaja, a pogotovo upravo jedan, budući da je došlo do stagnacije u pregovorima sveta ovom što ima posve drugi učinak a komisija provodi studiju u kojoj će pokušati procijeniti i objediniti sve e, potencijale sporazuma e, koji se odnose na poljoprivredu i vidjeti kakav kumulativni i gospodarski e, učinak to može imati na našu poljoprivredu studija koja se, se trenutno e, provodi i najavljena je od strane povjerenika, te se nadamo da će uskoro biti završena i predstavljena i tu u vijeću. U tom smislu radim na ekonomskoj analizi e, i kao podrška e, pregovaračima uvijek je juneti na jedan sektor na koji smo se koncentrirali u našim analizama i po našem iskustvu, a vidio sam i sam se uvjerio, e, koliko paze pregovarači Evropske unije e, u pregovorima, osobito o junetini. E, Zastupnik Nikolson upravo je rekao da treba naći e, tu ravnotežu između prevelikog otvaranja i e, štete koja bi mogla time biti nanijeta e, ovom poljoprivrednom sektoru. S druge strane i pitanje koje je postavio član iz INTA odnosi se na standarde. Uzeo sam tog znanju, pribilježio i imat ćemo sastanke upravo e, za raspravu o e, tome s pregovaračima o trgovini i moram reći da uvoz danas E, e, e, zadovoljava standarde sigurnosti hrane i većina našeg uvoza zadovoljava standarde sigurnosti hrane Europske unije. Dakle, Europa je odlučila uvesti više standarde da bi zadovoljila zahtjeve i želje milijuna europskih građana, ali to ide i u korist onima u svijetu koji se trude postići e, proizvodnju boljih proizvoda, kvalitetnih proizvoda i kao što sam mogao vidjeti u tom desetljeću udvostručili smo izvoz naših poljoprivrednih e, proizvoda, to je činjenica, Evropska unija od 2008. godine znatno više izvozila. I konačno još e, jedan komentar o e, pravednoj tržišnoj utakmici e, te pesticidima koji nisu dozvoljeni u Europskoj uniji. To ću ostaviti stručnjacima, ali znam da imamo propise o minimalnom korištenju pesticida i za domaće i za pesticide proizvode i većina maloprodajnih lanaca, možda ne svi, ali većina je vrlo stroga e, i e, stroga i po pitanju dozvoljenih kemikalija. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospođa Rodriguez. Hvala vam lijepa. Samo još e, nešto što bih željela pitati komisiju. E, ono što želim reći je da imamo e, nadležnost odnosno da imamo nefer konkurenciju između luka u Europskoj uniji, odnosno na inspekciju poljoprivrednih proizvoda i kontrolu tih proizvoda.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 znam iz jedne od španjolskih luka kad dobivamo svježe proizvode iz e, s Mediterana ili istočne e, Azije, oni neće ići u Valenciju zato jer je tamo stroga kontrola, ići će u druge španjolske luke, neke druge. No, e, upravo zato ovo smatramo vrlo ozbiljnim budući da mislimo da potrošačima dugujemo korektno u tom pogledu e, i da treba tražiti da e, svi proizvodi koji ulaze u Europu zadovoljavaju proizvode. Znam da ovo nije nadlež, u nadležnosti e, odbora za poljoprivredu, ali mislim da dugujemo da e, se našim građanima da budemo u to upućeni i da e, vjerujem svi e, ovdje se upravo o tome i slažu da Europska komisija mora voditi o tome računa. Mislim da ne trebamo više ili druga pravila, trebamo biti samo bolji i dosljedniji u provođenju tih pravila i propisa i to vrlo strogo na svim mjestima jednako i to s jamstvom da će svi proizvodi koji će biti uvezeni biti proizvedeni pod istim uvjetima kao što to tražimo od naših eh, proizvođača. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Hojsling se javio za riječ. Jedno sam želio primijetiti na ono što je rekla komisija, sve je tako krasno, toliko izvozimo na strana tržišta, međutim podsjećam e, da je to uspjelo samo zato jer su poljoprivredne cijene pale u posljednjih nekoliko godina Eh, jer smo proširili naš asortiman, da, ali po koju cijenu? Eh, naše su cijene niže od novozelenskih eh, cijena, pa je to onda uspjelo. U Njemačkoj smo u četiri godine izgubili 40 tisuća proizvođača mlijeka. Je li to uspjeh? E, u proizvodnji svinjskog mesa je situacija slična. E, izvoz e, je prema tome to je upitno tko, me to koristi. sigurno ne koristi onima koji se nisu mogli odupreti ovoj konkurenciji. Apsurdno je da cijela Evropska unija mora podlijegati e, istim standardima. E, u SAD-u su dozvoljeni pesticidi koje smo mi zabranili prije 20 godina. E, dok ne budemo imali iste standarde recimo u proizvodnji žita koji dolazi na europsko tržište, kako možemo govoriti o istim standardima? Um, Gospodin Flanagan, hvala lijepa predsjedatelju. Mislim da nemam, nisam dobio odgovor od komisije. Ovo je doduše prvi pokušaj i mogućnost da e, riješimo neke stvari, e, odnosno čini mi se da ovisi kojeg povjerenika slušamo. Je li e, točno ono što kaže Malstrom ili Hogan u pogledu proizvodnje junetine. Trebamo odgovor e, i postavili smo e, pitanje e, i treba vrlo pozorno slušati što se pita jer zapravo odgovori su dosta općeniti. I kad ću imati konačan i precizan odgovor, a takav treba proizvođačima junetine, Gospodin Egnju je rekao, um, sad je referendum prošao, možda gospodin Hogan nešto drugo slijedi i što je to, po čemu se ravna? Hvala predsjedniče. E, veselim se e, da nam je e, komisija najavila da neće biti više carina na određene proizvode. Istovremeno Mislim da je krivo da je, što je rečeno da analiza i poštena konkurencija između europskih proizvođača i e, proizvođača iz trećih zemalja da se poštuju fitosanitarni standardi. To je e, pitanje konkurentnosti po, evropskih poljoprivrednika vis a vis trećim zemljama treće zemlje koriste proizvode za zaštitu bilja koji su kod nas e, zabranjeni. E, o, tom mi je e, pitanje koje si postavljam i koje si postavljaju evropski proizvođači kada će uvezeni proizvodi poštivati iste standarde e, koje mi poštujemo, kada ćemo konačno shvatiti koliko ti proizvodi imaju štetnih ostataka. E, voljela bih da nam komisija odgovori na ta pitanja. Hvala. komisije Želi li se komisija očitovati ovome? Izvolite. Pokušat ću dati odgovor, jasan odgovor na pitanje koje je jasno postavljeno, ali ja nažalost ne znam što su povjerenici Hogan ili Malstrom e, odlučili, ali kao analitičar mogu vam reći, a radim na pitanjima kumulativnog e, studije, e, studije kumulativnog efekta trgovinskih sporazuma i tražilo se lani od nas da razmotrimo kumulativne efekte e, određenog broja sporazuma i to je zapravo jedina informacija koju ja imam. A što se tiče ostatka komentara o e, nefer konkurenciji e, i proizvodnji proizvoda uz korištenje kemikalije koje nisu e, dozvoljene u Europi, to prepuštam kolegama koji su nadležni upravo za ta pitanja. Molimo da imate E, na umu ono što ste čuli kao pitanja od naših članova, pa možda možete u pisanom obliku kasnije uputiti odgovore. Osim toga, tu je i pitanje manipulacije i e, špekulacija na e, svjetskom tržištu. Vidjeli smo kako pada cijena mlijeka i kako se E, ugovori o ročnicama e, potpisuju. I u određenoj mjeri e, kupci su stvorili situaciju u kojoj i dalje mogu kupovati po vrlo niskim cijenama. Recimo, to je za dehidrirano mlijeko, mlijeko u prahu, za žitarice tako i Vjerujem da to zaslužuje vrlo ozbiljnu pozornost i analizu, ali eh, neke stvari vrlo teško, e, baš e, na neke stvari teško ukazati, e, a opet postoje stvari koje imaju vrlo ozbiljne posljedice i na države članice i na Europsku uniju. To ovisi o politici država članica, ali i o poljoprivrednoj politici Europske unije. I doista pozdravljam studiju o učincima otvaranja tržišta. Jer smo vidjeli određene učinke već e, u smislu recimo e, ukrajinskih proizvoda, vidim to e, u Poljskoj kod nas, ali taj bi učinak se E, mogao osjetiti i drugdje vrlo brzo, a tamošnja će proizvodnja rasti i to vrlo brzo. Ja bih se malo ja e, vratio na ono što je rekao profesor Swinbeck. sa povjerenikom Malstromom ćemo se susresti i e, povjerenikom Hoganom u studenom. Ali ja bih se sad vratio na profesora Swinbecka. E, puno pitanja ste dobili, izvolite. Hvala e, vam predsjedatelju. Puno je bilo rasprave, nešto toga odnosilo se na sanitarne, fitosanitarne mjere i uvozne kontrole. E, to je nešto što je u domeni komisije i ja e, u to ne bih ulazio, to nije predmet proučavanja ove moje studije. Osim toga treba reći i da ima dosta razvoja e, i situacije na tržištu po posebno nestabilnosti e, cijena, a što bi zasluživalo raspravu. Ali e, ono što se od mene tražilo je da objasnim kako vanjske aktivnosti Europske unije zapravo djeluju na razvoj ZPP-a gospodin De Castro je rekao nešto zanimljivo, a to je e, da e, on je postavio pitanje e, razvoja, ali i utjecaja u drugom smjeru. Ono što se često spominjalo su bili i te tip e, e, Junetina i Merkosur. E, nismo dobili odgovor od komisije na pitanje gospodina Flanegana i Sigurno je da ako se bude o Merkosuru ozbiljno razgovaralo da će to zahvatiti i unetinu. Ona ne može ne biti na dnevnom redu takve rasprave. Što se tiče e, E, različitih e, sporazuma, dakle većeg broja e, sporazuma, oni kumulativno mogu imati veći utjecaj na tržište, doći jedan pojedinačni možda i ne toliko. Ali pitanje je hoćemo li zaključivati više takvih sporazuma o slobodnoj trgovini a drugo rješenje po meni bi bilo e, povoljnije. Postavljamo i pitanje što je s onim sporazumima koji sadrže druge odredbe e, osim onih o uobičajenim kvotama i mjerama. A ja sam kao ekonomist nešto e, još morao tu unijeti e, budući da sam trebao e, doći do e, rješenja, odnosno prikazati utjecaj vanjskog djelovanja na Europsku uniju. Još uvijek vjerujem da tu postoji određen element istine i da je Europska unija utemeljena i s idejom e, carinske unije koja E, bi uklonila carinske barijere. E, dakle, e, bilo se, bio, bila i namjera da potrošači mogu imati pristup proizvodima po nižim cijenama, a ne nužno da se zauzme što je moguće veći dio tržišta. To je ukupno jedan i konkurencija je jedna od, jedno od pitanja na koji politika i gospodarstvo moraju odgovoriti. Što se tiče pitanja o Brexitu, ovo možda nije baš odgovarajući forum, ali drugdje ću rado o tome govoriti. Što se mene tiče, Britanska akademska zajednica nije bila u to uključena u takve rasprave s državom ili državnim e,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 I nije to vjerojatno posljednji put da raspravljamo o ovim pitanjima. Ne treba biti osobito maštovit pa da uvidite da će globalizacija zapravo uputiti Europsku uniju da usvoji globalnu e, zajedničku poljoprivrednu e, politiku. Dakle, e, globalno tržište omogućuje svašta, recimo prijevoz žitarica morskim putem i tako dalje. Nekad nije bilo moguće izvoziti belgijsku čokoladu u Kinu, sad to možete činiti. Tu je osim toga i pitanje granica, pitanje sigurnosti, te se uvode pravila e, za o jamstvima i sigurnosti svaka država tu e, postavlja svoja pravila što opet znači da postoji neka ograničenja globalnoj trgovini jer u za trgovinu je potrebno dvoje i želi li jedna država izvoziti u drugu, zaočekivati je da će i ta država izvoziti e, njima. Dakle, to se odnosi i na Europsku uniju jednako tako. Sjećam se e, reforme šećera i e, ona je trebala pomoći siromašnim e, poljoprivrednicima, proizvođačima e, šećera u Južnoj Americi, ali to baš nije funkcioniralo. E, trebamo raspraviti o budućnosti ZPP-a, ali kroz motrište i kroz optiku znanstvenih nalaza i znanstvenih studija. E, profesoru Svinbeku e, ja e, zahvaljujem na sudjelovanju. Neću ništa drugo reći, iznimno mi je drago što je predstavljena ova studija i drago mi što smo izlobirali da se ona može naručiti i hvala lijepa. Gospodin Slanigan je još nešto želio reći. Hvala lijepa. Što se tiče točke razno, a na temelju onoga što je rekao zastupnik Nikolson, e, možda bismo trebali izvješće o Brexitu ili sastanak o tome. To je ogromna stvar za britanske poljoprivrednike, za irske poljoprivrednike, e, smotrišta financiranja sa svih stajališta i zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da to zahtjeva ili posebno, poseban sastanak ili posebno izvješće. Naravno, e, čuli smo sad jedan dio stručnog osvrta, ali trebamo znati nešto više o tome e, i to je ovo današnje izvješće naravno nije e, bilo na tu temu, ali e, vjerujte u Irskoj je osim onoga povrata novca od Epla to zapravo jedina stvar o kojoj se govori. To je doista goruća tema i jako bi nam bilo važno o tome raspraviti. Hvala gospodine Flaningen. To je svakako pitanje za koordinatore, a sigurno jest nešto o čemu bi trebalo raspraviti e, i vjerujem da ćemo međusobno uspjeti dogovoriti e, što bi i koja bi bila odgovarajuća formula za to. Pa ovu točku možemo zatvoriti. E, gospodine Swinbeck, hvala lijepa. Gospodin Nikolson još jednom. Da. Mislim da je dobro da e, o tome odlučuju koordinatori. Imate potpuno pravo. Moramo sagledati činjenice onakve kakve jesu. Možete sada prerano da bismo odgovorili na sva pitanja, ali svakako smatram da bismo trebali sa koordinatorima razgovarati e, o tome kakav pristup e, E, uzeti zato što će Brexit imati ogromne posljedice na sve zemlje članice. Hvala vam. Prihvaćamo ideju. O tome će razgovarati naši koordinatori. Pod točkom razno. E, bivši kolega Stefan Lefol je organizirao sastanak ministara poljoprivrede 1. i 2. rujna. Na sastanku se razgovaralo o budućnosti e, ZPP-a. Gospodin Andriju je bio prisutan na sastanku u ime e, našeg odbora i mislim da će nas izvijestiti o tom sastanku na našoj sljedećoj sjednici. Mislim da bi bilo dobro čuti u kojem smjeru idu rasprave. A mislim da bi bilo korisno i e, čuti izvještaj sa konferencije u Korku. Izjava o ruralnom razvoju od prije 20 godina te konferencija koja je organizirana ove godine na istu temu. Sljedeću sjednicu imamo opet u rujnu, sastajemo se sigurno u Strasburu, te onda krajem mjeseca. Hvala svima, hvala svim zastupnicima i hvala prevoditeljima. Ovime zatvaram sastanak.